Witam Państwa z pewnym z tak zwanym... Poštovane gospođe i gospodo, pozdravljam vas e, na današnjem sastanku. E, akademska četvrt je istekla, te mislim da je vrijeme da e, radimo Dalje da krenemo, e, imamo pozvane akademike, odnosno e, predstavnike akademske zajednice, stručnjake i danas se nadamo doista e, puno toga naučiti. Ja ću vam objasniti o čemu se radi. Možemo početi ako nema nikakvih primjedbi na dnevni red Smatramo ga usvojenim. Imamo e, prijevod na 20 jezika osim češkog, slovačkog i malteškog. Imamo i web streaming i Također želimo usvojiti i zapisnike od sastanaka od 7. siječnja i 14. siječnja po dva od svakog sastanka četiri ukupno. I od 11. lipnja 2018. koji nam je nekako promaknuo, e, tako da nismo usvojili taj zapisnik, te ćemo to učiniti danas. Današnja tema a i središnja tema današnjeg sastanka je komparativna analiza poljoprivrednih politika na globalnoj razini i njihov utjecaj na ZPP. Gospođa Simon Sterli iz Znanstvenog istraživačkog instituta u Njemačkoj će održati prezentaciju prva, a zatim e, gospodin Rael Jongener također sa sveučilišta u Nizozemskoj, dvoje stručnjaka. Koordinatori su 17. srpnja odlučili poduzeti i naručiti ovakvu studiju e, i to e, radi reforme ZPP-a da bismo vidjeli na koji način funkcioniraju e, ova tržišta i na koji način države podržavaju poljoprivredni sektor. Japan, Sjedinjene države i Švicarska kao i Australija e, su predmetom studije e, i tijekom 2018. godine e, smo radili na tri dokumenta reforme ZPP-a na horizontalnoj uredbi također i još dva dokumenta i Ovaj projekt e, zapravo e, se predstavlja u odgovarajućem trenutku, možda malo kasno, ali nadamo se e, da će nam pomoći da razumijemo glavne karakteristike ZPP-a i dugoročne učinke. I također na koji smo način kroz poljoprivredni sektor povezani s drugim državama. I čut ćemo prezentacije i pokušati se upoznati i saznati koji su glavni modaliteti eh, rada, eh, a eh, Predvidjeli smo za prezentaciju 20 e, minuta, ali budući da je to jedina točka na dnevnom redu današnjeg sastanka, vjerujemo da ćemo imati dovoljno vremena za prezentacije, pa prema tome e, dajem riječ pozvanim gostima. Izvolite. Hvala lijepa što ste nas eh, pozvali na zasjedanje. Iznimno nam je drago što imamo priliku predstaviti vam ovu studiju i ja eh, dolazim sa instituta eh, za istraživanje ruralnog razvoja i predstavit ćemo vam zajedno kolega iz Nizozemske i ja e, ovu studiju. Još je dvoje ljudi radilo na studiji. Helga Papst, moja kolegica i Silvis e, i koncentrirali smo se na pet država e, i surađivali s njihovim stručnjacima. Australija Jeff Conner, E, Sjedinjene države Freshwater, Konošita, e, Japan, a e, za Kanadu Case van Korten, Aleksandar Zon iz Švicarske. Dakle, oni su s nama surađivali i to je pet država na koje se odnosi i ova studija. Evo našeg pristupa studiji. i glavnog cilja koji smo željeli postići i e, svakako ćemo se pozabaviti glavnim trendovima, e, inovacijama, e, prikazati vam studije koje se odnose na države i detaljnu rašlambu i odabrali smo nekoliko instrumenata koje smatramo najzanimljivijima pa ćemo njih predstaviti detaljno. A e, na kraju e, dolaze naše preporuke i prijedlozi politika. Cilj ove studije bio je izvući pouke e, za budući ZPP iz komparativne analize drugih država, a da bismo dali svoj doprinos e, razradi ove politike i naučili nešto o tome, ne samo e, u svrhu kratkoročnog djelovanja, nego i srednjoročnog i dugoročnog. Željeli smo razmotriti različite instrumente e, i bavili smo se globalnim trendovima, uglavnom na temelju statističkih pokazatelja OECD-a i e, najnovijim e, promjenama i e, inicijativama kao i inovacijama iz literature i onda smo dubinski analizirali odabrane instrumente u pet odabranih država Australija, Kanada, Japan, Švicarska i Sjedinjene države. I oni su e, globalni takmaci, konkurenti Evropskoj uniji i e, u nekim državama je, e, su potpore državne razine poljoprivredi vrlo visoke, a u nekima niske i razmotrili smo i zanimljive programe potpora i u koje su mjeri e, njihove politike e, nalik na ZPP, a p-a, e, u koje nisu, a osim toga smo se bavili i pitanjima sigurnosti hrane i to razmotriši države koje su uvoznice glavnih prehrambenih artikala. I zapravo smo došli do vrlo zanimljivih stajališta i e, spoznaja o poljoprivrednim politikama. Naša prva e, tema odnosi se na E, razvoj, na evoluciju e, na globalnoj razini e, i u tu smo svrhu proučili ovih pet država koje su vrlo različite po svojim politikama i ciljevima, ali imaju i sličnosti sve one imaju problema sa e, ograničenjima resursa, e, malom zaradom od poljoprivrede, od poljoprivrede problema s klimatskim promjenama i e, s izazovima budućih potreba za hranom koje trebaju predvidjeti. Sve ovo zapravo vodi prema razvoju e, gospodarske održivosti i pogledate li e, razdoblje od zadnje dva desetljeća i e, sastav poljoprivrede, e, poljoprivredne proizvodnje i e, potpore zapravo se može učiniti da nije došlo do velikih e, promjena u smislu ukupnih potpora za poljoprivredu. Međutim, njihov sastav se jest promijenio i ako pogledate kakva je situacija u e, novim gospodarstvima, gospodarstvima u razvoju poput Kine, e, vidjet ćete da oni daju potpore za cijene e, i to je slično onome što je Europska unija radila u prošlosti u smislu cijena prehrambenih proizvoda. Dakle, na taj način zapravo dobiva se iskrivljena slika o e, cijenama i primaju se krivi signali o cijenama na tržištu. U državama OECD-a došlo je do promjene i e, e, nema više klasičnih potpora. Događaju se izravna plaćanja i više se pozornosti polaže na zaštitu okoliša i instrumente politika eh, za eh, plaćanja i instrumente plaćanja da bi se postigli glavni ciljevi zaštite okoliša, a za neke države od 2010. traje taj proces i eh, sve je važnije upravljanje rizicima te smo vidjeli e, više izravnih plaćanja, manje potpora, e, veća važnost e, zaštiti okoliša i upravljanju rizicima. Što se tiče ukupnih iznosa, oko 70% ide izravno poljoprivrednim proizvođačima E, ako pogledamo kakvi su to iznosi u smislu ukupne vrijednosti, to predstavlja 18%, što je dakle 40% od onoga e, što smo imali na početku ovog razdoblja. S druge strane raste poljoprivredna proizvodnja e, i ove su države imaju stabilnu proizvodnju i e, međutim proizvodnja po jedinici ili jedinične vrijednosti pada i vidimo da e, brojčani pokazatelji nisu e, ekstremni imamo vrijednost od 80% od ukupnog e, iznosa. No, e, usluge, znanje, e, i prenošenje znanja poljoprivrednim proizvođačima kao i ulaganja zauzimaju 20%. Ako želite pogledati što se radi na komercijalnoj razini, i kako se troši recimo na istraživanje i razvoj možemo reći da e, i u tom segmentu ove države stoje dobro. Ovi su, ovo su brojčani pokazatelji procjena za e, potpore u odnosu na BDP i vidite da je oko 1% BDP-a se troši na potpore u poljoprivredi. U Australiji je to vrlo nisko, u Kanadi nešto više, najviše u Švicarskoj. A ovaj svjetli stupac za razdoblje od 95. do 97. to je e, početak e, promatranog razdoblja i onda tamni stupci e, prikazuju e, novije razdoblje, pa vidite da se u odnosu na BDP razina potpora znatno smanjila radi relativno brzog rasta i da se to uspoređuje sa rashodima iz proračuna, onda bi smanjenje bilo nešto manje. Po državama. Australija ima najnižu razinu potpora, više je orijentirana tržišno, kao i Novi Zeland, i e, iznosi koji se e, troše na potpore idu najviše e, prema istraživanjima, e, ruralnim istraživanjima e, i razvoju kao i financiranju gospodarstava. I na posljedice suše. Što se Kanade tiče, ona bi željela držati troškove na nižoj razini. Ima i scheme e, za opskrbu, što znači da kontrolirate proizvodnju, međutim e, i Kanada ima e, veliku proizvodnju peradi recimo i mlijeka i mliječnih proizvoda i oni troše, odnosno oni troše dosta na upravljanje rizikom da bi se farmerima pomoglo da se bore protiv rizika. Japan e, nastoji postići samodostatnost e, u opskrbi hranom, prvenstveno rižom i e, ima različite politike i mjere slične onima Europske unije koje e, podržavaju poljoprivredne proizvođače, a, i e, vrlo su e, male površine u obradi oko 1,5 hektar i imaju problem starog stanovništva i prosječna dob poljoprivrednika je e, otprilike 70 e, godina, to je prosjek. Što se Švicarske tiče, oni rade dvije stvari. Imaju e, visoke potpore za cijene, kao što je radila nekada Evropska unija i radi Japan, ali imaju i razvijen sustav direktnih plaćanja i na taj način e, se bave e, i e, poljoprivrednim područjima i područjima koja su na neki način problematična da bi se opskrba držala u ravnoteži a što se tiče Sjedinjenih država Također se daju potpore za upravljanje rizikom e, i e, subvencije, te su one zapravo cikličke naravi i ako su e, cijene niske, onda su potpore više. Dakle, to je povezano uz uvjete na tržištu. Detaljno smo e, razmatrali situacije u ovim državama i tražili od stručnjaka u njima e, da nam prikažu e, ciljeve i nedavne trendove, ne samo financijske, nego i trendove u razvoju novih instrumenata. Te smo također zamolili da nam daju popise instrumenata koji bi eh, imali slične ciljeve kao što su oni ZPP-a. E Ukupno je 17 takvih mjera eh, koje su slične mjerama ZPP-a e i tražili smo također instrumente koji su drugačiji i instrumente koji su znatno različiti od onih koje mi sada primjenjujemo u okviru ZPP-a. I e, od 75 instrumenata 17 smo odabrali za dubinsku analizu. A ta analiza e, sadrži i e, matricu učinka i usporedbe koje su omogućile e, da analitički promotrimo pokazatelje. I to i instrumente e, koji se odnose i na okoliš i klimu, ali i mjere ruralnog razvoja nismo e, našli ništa što bi bilo relevantno i zanimljivo za Europsku uniju. E, gledali smo i regije e, u kojima ima problema i mjere upravljanja rizicima i druge mjere, a i mjere koje doprinose inovacijama i znanju koje E, je e, svojstveno drugim tematskim područjima i to su recimo e, marketinške mjere i jamstva i tako dalje. Kriteriji koje smo koristili za procjenu mjera bili su kriteriji koje za procjenu koristi Evropska unija, to je e, učinkovitost, djelotvornost e, i koherentnost, te ostali kriteriji za koje smo smatrali da su e, važni, kao što je na primjer kompatibilnost farmi i može li se jedan instrument na primjer primijeniti i u kontekstu europskog poljoprivrednog e, gospodarstva te u kojoj mjeri takav instrument doprinosi postizanju drugih ciljeva ZPP-a. Nemamo vremena ulaziti u svaki od 17 instrumenta, to imate u studiji, ali mi bismo se zapravo željeli fokusirati na tri instrumenta, jedan okoliš i klima, drugo e, ruralni razvoj i treće upravljanje rizicima. I krećemo od e, ublažavanja e, posljedica klimatskih promjena i smanjenja emisija ugljika što nije dio omotnice poljoprivredne politike, već se više odnosi na klimatske e, promjene i promjene u okolišu i e, Australija nastoji postići e, UN-ove ciljeve klimatske politike. I vlasnici poljoprivrednih zemljišta i poljoprivrednici E, mogu e, e, izraziti svoj interes za pojedini instrument i natjecati se za njega, a odabire se najbolja ponuda. U posljednjih godina je dodijeljeno 1,7 milijardi, dakle posljednje tri godine, eura. Većina ovih projekata je bila namijenjena ili recimo izmještanju e, stoke ili rašišavanju terena. I što se tiče drugih e, instrumenata vidjeli smo da je učinkovitost i djelotvornost na srednjoj razini i e, da je to jednostavna mjera koju se može primijeniti na razini farme E, te da je usklađena i s drugim e, ciljevima na koje smo naišli. Drugi instrument koji smo e, odabrali za prezentaciju je upravljanje rizicima i razmotrili smo više takvih mjera. Neke su recimo podijeljene u nekoliko dijelova, recimo, e, na primjer, e, pomaganje poljoprivrednicima da smanje recimo fluktua, e, učinke fluktuacije cijena i to su relativno niski troškovi. mi smo razmotrili kanadsku agrilinvest schemu, skemu i zapravo proučili štedni račun banaka koje e, sredstva ulažu u taj račun, a ostatak dodaje e, u određenom postotku država. Ovo je e, jedna mogućnost smanjenja e, rizika, ali e, zapravo e, samo je dijelom kompatibilno s drugim ciljevima ZPP-a. Što se tiče mjera ruralnog razvoja. Nismo naišli na posebno inovativne instrumente koji bi se razlikovali od onih Evropske unije i ta politika u Europi e, ima e, mjere koje nisu usporedive s drugima e, u svijetu i mi smo naišli na slične mjere recimo multifunkcionalna plaćanja u Japanu, mjere koje za cilj imaju održavanje ili obnovu ruralne infrastrukture, recimo za navodnjavanje ili ceste e, i oblikovanje ruralnog krajolika, a specifičnost je ovih mjera da se e, sredstva isplaćuju skupinama e, poljoprivrednika e, a ne pojedincima i mislimo da to ima potencijala za prikupljanje socijalnog kapitala i da promiče e, poveznice između e, poljoprivrednika i e, zajednice ruralnih predjela. Slično je to drugim mjerama ZPP-a kao što je recimo upravljanje vodama i Međutim, e, ukupni ciljevi ne uklapaju se e, u ZPP, uglavnom se fokusiraju na e, ekstenzivnu poljoprivredu i proizvodnju riže, ali rekli smo da je poljoprivredno zemljište usitnjeno u Japanu pa se potpore daju u okrupnjivanju i to u znatnoj mjeri. i daju se subvencije i za održavanje e, a i za troškove proizvodnje i kompatibilnost na razini farme je visoka i koherentnost jednako tako. način e, implementacije mogao bi biti zanimljive za Europsku uniju. Evo dajem riječ kolegi koji će rezimirati preporuke. Ja ću <clears throat> sažeti preporuke. Ako usporedite Evropsku uniju sa drugim zemljama, mi smo napredniji što se tiče načina, instrumenata, E, mogućnosti su sveobuhvatne, ali imamo e, područja u kojima možemo naučiti od drugih zemalja. U prvom redu što se tiče upravljanja rizikom. Imamo ovaj toolbox za upravljanje rizikom, kao što je Simona rekla. Vidimo dva načina upravljanja rizikom. E, rizik ostaje na farmi, ali e, se poljoprivredniku daju instrumenti za upravljanje rizikom. E, ono što je bilo zanimljivo e, kod Kanađana i Australaca jesu štednje, štedni ulozi. Poljoprivrednici imaju račun za štednju koji onda mogu koristiti u slučajevima e, ekstremnog rizika i povećati, e, poboljšati svoju likvidnost. Naravno, to je mjera predostrožnosti. E, to se tiče i nacionalnih fiskalnih politika E, neke zemlje već imaju dijelove toga ugrađene u svom e, poreznom sustavu. Isto tako imamo i mjere prenosa rizika. To su osiguravateljski proizvodi. Ne možda da toliko učimo, e, ali vidimo zanimljive primjere u Australiji, naročito u Americi e, se iz tih e, fondova mnogo više crpi e, do 80%, a u Japanu je to obvezno. Neformalno, ali ako imate važne usjeve, onda morate u tim planovima sudjelovati, tim programima. E, upravljanje rizikom e, uključuje e, mjere za intervenciju koje mogu biti zanimljive za poljoprivrednike. Može se to napraviti na taj način da to postane tako rekuć obvezno. Što se tiče okolišta, zanimljivo je zanimljiva je dugoročna perspektiva. Imamo e, klimatske mjere e, i poljoprivredne mjere, imamo e, eko programe. Ono što je zanimljivo u tim primjerima, u Americi njihov CRP program, da su ti programi dugoročni. On se protežu od 20 do 30 godina. Konsolidacija zemljišta, na primjer, je jedna od mjera. E, također se gradi ekološki kapital, e, a to traje nekoliko godina. Politike e, su prema tome dugoročnije. Onda smo također vidjeli programe selekcije u Australiji i djelomično i u Americi. E, tu imamo dražbe. E, poljoprivrednici nude svoje usluge po određenoj cijeni. E, ova, ovo, ovaj instrument dodjeljivanja je dobar je uzima u obzir i prostorne elemente ako e, se ide više u smjeru e, ublažavanja e, klimatskih promjena, nije važno na kojem području nešto poduzmete. Glavno je da to poduzmete. Također je važna i troškovna učinkovitost. Tu možemo naučiti od drugih jer mi to još nemamo u Europskoj uniji što se tiče smanjivanja rizika e, smanjivanje e, stakleničkih e, plinova u Kanadi i smanjivanje korištenja pesticida. Zanimljivo je da imaju suradnju između pilot projekata i to kombiniraju sa znanjem e, i potporom e, inovatora. E, mi, imamo i u Europi nešto, to je EIP Agri, na primjer, ali i tu možemo još učiti. Što se tiče ruralnog razvoja, mi mi smatramo da je Europa dobro pokrivena, ali i tu možemo naučiti zanimljivih stvari e, na području suradnje, e, surađivačke akcije. E, ne da, recimo, sredstva se ne daju pojedinim poljoprivrednicima, već zajednici koja će se onda baviti određenim područjem. Imamo i kompenzacijske programe Mi ćemo platiti eh, poljoprivredniku za određeni eh, eh, dohodak. Tu imamo razne programe plaćanja. Uzimaju se u obzir razlike u uvjetima proizvodnje. Mislim da smo s ovim završili. Evo, time smo završili našu prezentaciju. Hvala predsjedniče. zahvaljujemo na izvanredno zanimljivom izlaganju. Nisam vas tjerao da se požurite jer, jer nam je važno da e, dobijemo sveobuhvatni uvid u ono e, u vaša istraživanja. E, imamo e, javljanja za riječ sada. Imamo dvadesetak javljanja za riječ. E, dajem vam tri minute kako bismo imali vremena za odgovore. Gospođa Šrajer ima riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Ja zahvaljujem eh, govornicima. Bilo je vrlo zanimljivo. U posljednje vrijeme smo mnogo govorili o poljoprivrednoj politici. Europska agrarna politika nam je jako važna. Eh, upravljanje rizikom je zasigurno eh, dobar instrument a i ova ideja sa grupama poljoprivrednika ova štednja je također e, zanimljiva e, dugoročna e, razmišljanja ili o klimi mm. Kod nas imamo e, jednogodišnje planove, dugoročni planovi još e, nisu toliko ustaljeni. E, slažete li se da i mi moramo dugoročnije razmišljati i to u, u svim djelatnostima, ne samo recimo u Natura 2020 u e, Nizozemskoj imamo močvarna područja koja se obrađuju. Je li to moguće sa stanovišta e, zaštite klime? Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem izlagateljima na ovoj studiji. E, juče, e, prošle godine smo imali ovdje jedan francuski istraživački e, institut. Kina troši dva puta više od Europe na poljoprivredu i SAD njihova potpora je jednaka našoj a od 80. godina je došlo do malog smanjenja, kao i kod nas. Ovdje smo imali e, rezanje od 11% u ZPP-u, to je drastično i neprihvatljivo. Mislim da će se kolege s tim složiti. Koja je konkurentska situacija naših e, poljoprivrednika? Jesmo li još uvijek e, među prvih pet proizvođača u svijetu ili zaostajemo? Drugo, E, pitanje koje sam mnogo puta postavio u ovom odboru. E, studija se i referira na to nekoliko puta. Govorili ste o Japanu i drugim zemljama, govorili ste naročito o e, razvoju poljoprivrednog istraživanja. To su ključne točke i za Europsku uniju zbog klimatskih promjena imamo problema sa sušom, čak i ovdje u Europi a nemamo dovoljno navodnjavanja. E, problemi navodnjavanja postoje i u Europskoj uniji. 6,1% mm, e, e, površina, poljoprivrednih površina se bore s tim problemima, problemima suše. Dakle, navodnjavanje, što radimo na navodnjavanju, kakva je naša situacija kad je usporedimo sa drugim državama Imamo li e, planove za e, skladištenje vode, e, projekte za očuvanje vode? Gospodin Budemarić, izvolite. Zahvaljujem stručnjacima na ovom izlaganju. Kolegica Šajer je spomenula upravljanje rizikom. E, shvatio sam ono što se događa u Kanadi. E, pritisak ili odgovornost e, je za niže cijene prebačena na potrošača. Kako se to dugo radi? Ako se, cijene, ako se cijene povisuju, onda će potrošnja pasti. A što je s poljoprivrednikom? On mora raditi na svom dobru svaki dan, hrani e, životinje, brine se za njih svakodnevno. Da li je to izvedivo u kratkom roku? A što se tiče e, štednih računa, rekli ste da poljoprivrednik E, stavlja novac na, na račun i koristi ga u e, slučaju krize. Ko, ko stavlja taj novac u banku? Da li je to poljoprivrednik ili netko drugi? E, ima i drugih načina da se očuvate od rizika. Je li u ovaj, je li u ovaj sustav uključen i netko drugi, osim poljoprivrednika, netko tko uplaćuje u taj sustav. E, nešto što bi donijelo koristi. E, da taj sustav osiguranja može preuzeti neke rizike. A e, Rumunjska, da navedem primjer, u našoj zemlji osiguranje ne pokriva sušu Prema tome me zanima ima li tu vanjske intervencije. Tko još osim poljoprivrednika e, je e, uključen u taj projekt? E, u, govorili ste o Japanu, prosječna dob poljoprivrednika je 70 godina, to je još gore nego u Europskoj uniji. Postoje li mehanizmi koji se mogu koristiti u ovim državama koje bi e, e, nekako e, rješavala problem starenja poljoprivrednika. Mislim na to da moramo privlačiti mlade ljude u poljoprivredu, ljude koji žele raditi u poljoprivredi, jer poljoprivreda nije uvijek jako privlačna za mlade ljude. Hvala predsjedniče. Hvala na prezentaciji ove studije, bila je zanimljiva. Većina poljoprivrednih zemalja podupiru u poljoprivredu i štite je od e, oscilacija e, cijena. Sve te zemlje su e, pojačale potporu i u, odnosu na 2007. 2008. Poljoprivreda se e, s pravom smatra ključnim e, sektorom. E, javna potrošnja na poljoprivredu u SAD-u, Brazilu i Kini su se povećala u posljednjih nekoliko godina, a samo Evropska unija je srezala javna sredstva i od 2007. godine za 18%. Mm, e, e, e, svjetski think tank Monavi koji se bavi poljoprivrednim politikama oni se bave i Rusijom. Rusija svaki dan zahvaljuje Europskoj uniji za embargo na poljoprivredne proizvode. E, e, trebali bismo imali imati e, planove i programe koje bi čuvale poljoprivrednike od oscilacija cijena. Sve ove zemlje koje sam naveo imaju te mjere. Evropska unija je imala razdvajanje potpora. Mi smo jedina takova zemlja jedina e, Evropska unija e, je toliko stroga i, i u rezanju potpora. E, druge zemlje štite svoje poljoprivrednike. Što čekamo u Europi? Da poljoprivrednici nestanu? Hvala. Gospodin Agnjo ima riječ. Hvala lijepa. Mislim da ste nam dali vrlo zanimljiv dokument koji nam e, pokazuje kako druge zemlje podupire, podupiru poljoprivrednike. Zanima me Australija. Mm, e, e, znamo da australski poljoprivrednici neće promijeniti klimu. Mm, Malo sam e, imao teškoća gledajući ove vaše slajdove. Što e, trebaju činiti e, poljoprivrednici u Australiji da dobiju potporu? Mm. Mm, oni, jel oni trebaju smanjiti po proizvodnju da dobiju potporu? Kolega iz Rumunjske je govorio o vodi. Vode imamo malo E, postoje načine kako bi poljoprivrednici koristili manje vode, a to je usvajanje novih tehnologija uzgoja. Ali, nažalost, zeleni lobby u Europi e, je tako jak da nisu samo zabranili GMO, već i e, usjeve koji se obrađuju sa genima novac koji dajemo poljoprivrednicima se krivo koristi. E, ako pogledate e, e, Ujedinjenu kraljevinu. U usporedbi sa Brazilom oni imaju dve svijetje godišnje. I mi možemo dobiti jeftiniju hranu iz Brazila. Međutim, E, e, ako se klima u Brazilu promjeni, onda se oni moraju brinuti za svoj narod. A hrana se može koristiti i kao oružje. Mogu nam nametati politička rješenja. Da ne govorimo o terorizmu. Mm, mm. E, poljoprivrednici su jako ranjivi kad govorimo o terorizmu. Mm. Trebamo spomenuti E, sigurnost hrane. E, svaka vlada mora imati taj kredo, mora imati pouzdan, e, pouzdane izvore hrane, opskrbu hranom po razumnim cijenama. Ja ću se malo udaljiti iz ove sale, ali ću se vratiti da bih saslušao odgovore na moja pitanja. Hvala. Uh, gospodin Kolombije ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Vidimo u ovom izvješću nekoliko konstanti o poljoprivredama koje se, e, su u boljem stanju nego evropska e, potpora za tržišne cijene. To je obratno nego u Evropskoj uniji, a to je e, mjera koja štiti poljoprivrednike. imamo tri glavne teme, pokrivanje rizika, upravljanje emisijama CO2 i e, zaštita e, područja u nepovoljnom položaju. Je li to dovoljno za ZPP? Trebamo pravu e, poljoprivrednu politiku, a nemamo je za sada. Regulacija tržišta, mm, mm, evo spomenuo, što se događa sa kvalitetom hrane? E, obnavljanje, generacijsko obnavljanje u poljoprivredi. O tome ne znamo ništa. E, e, poljoprivrednici i proizvodnja hrane izgleda da je potpuno sekundara autorima ovog izvještaja. Ove politike su sve kompatibilne sa ultraliberalizmom koji vlada nad Europom Eh, imamo slobodnu eh, razmjenu. Eh, ne, ni, ne sanjamo o, lokalnoj i proizvodnji, lokalnoj potrošnji. Mm, nemamo realne politike za poljoprivrednu politiku. Vraćamo se na moramo se vratiti na politiku koja se koncentrira na poljoprivrednika i njegovu proizvodnju. E, bez toga e, se vrtimo u krugu i naše se kampanje biti e, beskorisne. I koristit ćemo samo velikim poljoprivrednicima koji će dobiti subvencije koje štete lokalnim zajednicama to jest e, obiteljskim gospodarstvima koja su e, vrlo važna u većini europskih zemalja. Hvala, zastupnik Flanagan. Zanimljive prezentacije. Što se tiče ovih instrumenta za upravljanje rizikom, imamo dosta toga u novom prijedlogu ZPP-a. Ovdje mi se čini da se izmišlja topla voda, da se kopiraju neke stvari koje već postoje, ali evo imamo situaciju u kojoj ovi instrumenti ne funkcioniraju tako dobro, primjerice u Kanadi i SAD-u, ne vidim kako oni pomažu običnim poljoprivrednicima. Vjerojatno pomažu osiguravajućim tvrtkama koje osiguravaju poljoprivredna gospodarstva. Vidimo sada ovdje situaciju sličnu onoj u SAD-u gdje veliki e, sportaši zarađuju značajne svote novca na turnirima koje sponzoriraju ove velike osiguravateljske tvrtke. Otkud to dolazi? Pa oni financiraju poljoprivredne gospodarstva i poljoprivrednike i zbog čega biramo ići mi tim putem. Kada uspoređujemo ono što radimo u Europi, uspoređujemo se sa ostatkom e, svijeta. Zanima me kakva je situacija sa potporama vezano uz proizvodnju koja se proizvela prije 20 godina. To je ono što mi danas radimo i evo sada navodno novim ZPP-om to pokušavamo promijeniti. čuje se svašta i na sastancima izvjestitelja u sjeni. E, nitko ne želi plaćati ljude na osnovu onoga što su napravili 2001. ili druge. Ali niko ne čini ništa da se to ponovno spriječi, a to će se evo, dogoditi sa ovim ekoshemama. Zanima me postoje li evo, slični modeli u svijetu gdje se ljudi plaćaju za nešto što su napravili prije 20 godina, ne na osnovu onoga što su napravili sada. Potom e, ovo spremanje CO2, dakle ova sekvestracija CO2, primjerice u Australiji htio bih čuti nešto e, više o tome. Mislim da bi se ovo trebalo naći u novom ZPP-u u Irskoj. Imamo jednu situaciju, a moguće je da se ona događa i drugdje. Ljudima se daju potpore da bi posadili određenu vrstu biljke, dakle 12 tona ugljika po hektaru, a ona se sadi na zemljištu gdje se prikuplja dakle 40 tona po hektaru. Dakle, trebale bi sve potpore davati o tome u odnosu na ovaj količine za ukupno zarobljenog ugljika. Zanima me imate li više podataka o tome i kako, i kako primijeniti dakle, te mjere u ovom kontekstu. Hvala, zastupnik Vajc. Šteta da kolege eh, Egnjeva nema, može iša odraditi svoju zadaću. Ono što želim reći je da nema zabrane trgovine GMO-om. Mm, dosta precizna pitanja, također vezana uz ove scheme upravljanja eh, rizikom, dakle osiguranje. Imate li postotke javnog novca koji uspjeva doći do poljoprivrednog sektora. Dakle, na koliko na koncu konca dobivaju poljoprivrednici, a koliko ide privatnim kompanijama. Jeste li upotrijebili druga mjerenja i strategije kada je riječ o usmjeravanju javnog novca poljoprivrednika u ostvarivanju ciljeva ZPP-a i zaštite okoliša, da istovremeno poljoprivrednici dakle, ostanu u ovoj djelatnosti instrumente koji su uspješni, koji bi mogli zadržati dakle ljude u tom sektoru, i istovremeno utjecati na zaštitu klime. Izvolite. Hvala predsjedniče i ja sam htjela zahvaliti izlagateljima na njihovoj prezentaciji. E, e, sve ovo me ostavlja malo sumnjičavom. Govorimo o instrument, instrumentima predostrožnosti, ali ne govorite nas o, komparativnim studijama i rezultatima tih mjera. Kakav učinak to ima na korištenje e, instrumenta za upravljanje? Sve prezentacije o koje smo čuli me ostavljaju e, sa znakom upitnika, upitnika. Koji je njihov pravi cilj? Da li to da budu nezavisni na, na području opskrbe hranom ili da imaju bolji učinak na klimu, a tu nismo više u poljoprivrednoj, već u okolišnoj politici. E, ili e, ja bih voljela da u Europi da, e, da znamo kamo idemo i da koristimo javni novac za poljoprivredu E, zato jer ona osigurava lijepe krajolike, jer nam osigurava autonomiju u opskrbi hranom, to je drugi cilj. E, ovo što ste nam preporučili, e, čula sam to, ali mi ovdje u Europskom parlamentu moramo odlučiti što ćemo napraviti sa ZPP-om. Zastupnik Bogović. E, hvala za pa tudi za e, Hvala vam. Hvala na ovoj izvrsnoj prezentaciji. nam, nam omogućava da imamo bolji pregled situacije. Zanima me što se događa u Južnoj Americi, riječ je o ključnim proizvođačima koji značajno utječu na situaciju na tržištu. Imamo tu sporazum sa zemljama Merkusura koji također donosi neke implikacije. Htio bih čuti nešto više o tome. Potom odnos između različitih sustava potpora u poljoprivredi. U Europi imamo dakle onaj e, potporu vezanu uz e, proizvodnju. Potom e, plaćanja za ruralni razvoj i plaćanja vezano uz zaštitu okoliša. Zanima me dakle omjer između ova tri elementa u ovim zemljama kojima ste se bavili. Dakle, jedna stvar ove, su ove izravne potpore, potom dakle, novci koji odlaze dakle, na ruralni razvoj i zaštitu okoliša. Ono što me još zanima jest, e, jesu jeste administracija, odnosno birokratske prepreke. Ovi sustavi koji su analizirani čine mi se nešto e, jednostavnijima i znate kako je kada razgovaramo sa poljoprivrednicima, prva stvar na koju se žale jest da je sustav ZPP-a jako kompliciran, da je tu previše birokracije. Pa me zanima s obzirom na vašu analizu, možete li nam opisati kakva je situacija dakle, u zemljama kojima ste se bavili. Kao što ste i sami istaknuli u svom zaključku, činu se da su svi sustavi koje ste proučavali, da ih karakteriziraju određeni sustavi sustavi upravljanja rizikom. To pokušavamo riješiti prvim i drugim e, stupom sa potporama po hektaru. Čini se da sve veći dio e, novca ide u zaštitu okoliša i ruralni razvoj. Biste li se složili da neki od sustava ovim jako bogatim e, zemljama da su nešto velikodušniji prema poljoprivrednicima nego li je to slučaj u Europskoj uniji? Hvala, zastupnik Rope. Hvala vam. Hvala našim gostima na zanimljivim prezentacijama što su nam evo tu iznijeli i preporuke upravljanje rizikom, aukcije potpora zajednicama su tri mjere koje se ne primjenjuju u Europskoj uniji ili je to ili se to čini na jako maloj skali. Mislim da bismo se trebali nešto više pozabaviti e, tim mjerama. Bilo bi dobro da komisija analizira moguću primjeru tih mjera i kod nas i onda bi nam komisija mogla predstaviti svoje zaključke. Koliko mi samo raspravljamo o ovim mjerama, to neće promijeniti stvari kod nas e, u budućem razdoblju. Što se tiče potpore zajednicama, e, je li to podrazumijeva i neke dodatne potpore? uzimaju li se u obzir pojedinačne potpore poljoprivrednicima u takvoj vrsti sustava? svi se sjećate da smo nešto slično pokušali primijeniti u sektoru e, mlijeka i stvari su dosta dobro funkcionirale, te smatram da bi trebali izvući pouke iz tog iskustva. Potpora zajednice je jako zanimljiva ideja. U sjevernim zemljama, dakle Europske unije na istoku je jednako važno pozabaviti se ovim potporama i bilo bi dobro razmisliti o upotrebi istih usporedbe. Pa mislim da nije u redu uspoređivati situacije u Australiji, u Švicarskoj sa onim što imamo ovdje u Europskoj uniji. Ovdje naime imamo ZPP, ali sustavi potpora se u velike razlikuju. To zavisi dakle od stope izravnih e, potpora, zavisi u kojoj zemlji radite. Potom znamo da Neke države pružaju dodatne potpore iz drugog stupa, dakle najčešće zemlje koje imaju sredstva za to, mm, te potom one zemlje koje mogu pružati potporu dakle, za investicije u infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva. Možda bi bilo bolje kada biste mogli usporediti dakle, situaciju ovih pet zemalja kojima ste se bavili sa situacijom u nekoj određenoj zemlji Europske unije. Primjerice, kakav je odnos e, e, u, između Australije i Poljske ili primjerice između Australije i Španjolske, tada bi situacija bila jasnija jer ZPP ima tu dosta, ima, pruža dosta diskrecijskog prava, dakle zemljama članicama, mogu se pružati dakle dodatne mjere i bilo bi zanimljivo vidjeti kakva je situacija dakle od zemlje do zemlje. I imam e, za vas pitanje. Tko dobiva potporu vlasnici zemljišta ili poljoprivrednici koji obrađuju zemlju? U članku 16 ugovora o pristupanju jasno je naznačeno da se potpora plaća onima koji rade, odnosno koji obrađuju u ovom slučaju. Dakle, koliko netko zaposli nekoga, da primjerice muze krave, je li ta osoba onda e, ona koja prima novac ili ne? Htio bih čuti vaše mišljenje o tome, zastupnica Senra. Gracias, Hvala vam lijepo. Ja se ispričavam e, što nisam mogla biti na cijeloj prezentaciji, ali na tragu onoga što, o čemu govorimo i ove prezentacije, ja bih e, nešto komentirala, imam i pitanja. Prvo mi se čini da e, što se tiče poljoprivredne politike, ona se ograničava na potpore e, i e, zapravo dijeli društveni novac, a na taj način nećemo napredovati, to je nepravedno i mislim da imamo e, temu koju treba adresirati vrlo jasno. Javni novac koji se daje poljoprivrednicima nije njima namijenjen. On je namijenjen tome da se primarna e, proizvodnja preda industriji po najpovoljnijim i najnižim mogućim cijenama. I e, mislim da bi trebalo reći poljoprivrednim proizvođačima da rade zapravo besplatno jer e, cijena njihovih proizvoda na tržištu iznimno niska, a oni rade besplatno i treba vidjeti i razmotriti ima li e, javnog novca za kompenzaciju e, tog vašeg besplatnog rada jer e, zapravo tu ništa nije racionalno govorimo o ostarjelim poljoprivrednicima i praznim poljima i pitanje za vas je sljedeće koji su tehnički znanstveni razlozi da se ne bi moglo u središte rasprave staviti cijene i troškove proizvodnje. Mi zavaravamo naše društva i e, plaća se hrana po određenoj cijeni, a iz poreza se zapravo pokrivaju e, troškovi, odnosno cijena koštanja e, sirovine koja ide za iz industriju prehrambenih proizvoda i meni je dosta stalno slušati isto. E, mi pokrivamo cijenu e, rada poljoprivrednika, a ne uređujemo tržište. Trebamo reći istinu našem e, stanovništvu i mislim da bi to bilo jedino ispravno i pravedno. Hvala. Htio bih e, pitati možete li nam komentirati ove predložene izmjene ZPP-a. Zasigurno ste e, upoznati sa prijedlogom e, reforme, evo upravo radimo na tim pitanjima, pripremamo amandmane. Za glasovanje koje je vaše stajalište? Imamo problem sa trgovinskim uvjetima, imamo problem sa oporezivanjem, to je spomenula kolegica Dele. Oni značajno utječu na poziciju dakle, poljoprivrednika u pojedinim državama članicama. To je sve s moje strane, izvolite. Uh, uh, um, Hvala vam lijepa na pitanjima. Koncentrirat ću se na e, mjere e, rizika upravljanja financijama i e, prvo pitanje došlo je od zastupnika Šrajera o dugoročnim mjerama. Moja će kolegica vjerojatno tome još nešto dodati. Smatramo to vrlo zanimljivim pitanjem i naravno e, pitanje e, tim zanimljivije u kontekstu Nature 2000 i mjera e, protiv klimatskih promjena. Mislim da bi to zapravo bio i dobar kandidat među mjerama za dugoročne, preuzimanje dugoročnih obveza. Što se tiče rizika. Dobili smo više pitanja o tome. I jedna od stvari koje bi trebalo razmotriti, a možda se trebalo više upravo na tome raditi, gospodin Flanagan je rekao je nešto više o tome u odnosu na Sjedinjene države, E, dakle, zanima nas e, troškovi transakcija. Koliko e, novca ide poljoprivredniku, a koliko ide osiguravajućim društvima. Vjerojatno se DJ Agri time bavi detaljnije, ali to su visoki troškovi transakcija i Pitanje koje se postavlja je pitanje učinkovitosti takvih schema i generiranja e, kapitala, ali po visokoj cijeni. I e, slažem se da bi to trebalo dublje proučiti i da e, možemo biti zabrinuti pogotovo u smislu onoga što rade Sjedinjene države još e, smo čuli jednu primjedbu, a to je da zbog izravnih e, plaćanja zapravo dajemo potpore poljoprivrednicima u odnosu na rizike. Upravljanje rizikom e, moralo bi pružiti financijsku potporu u slučaju rizika Dakle, to su stabilni e, e, iznosi, stalni iznosi e, godišnje uplate. Ne radi se o instrumentima upravljanja rizikom, jer prihod poljoprivrednika više ne ovisi o cijenama poljoprivrednih proizvoda i U tom smislu ne bi trebalo možda brkati ove kategorije. A imali smo i pitanja koja se odnose na usporedbu i pitanje je možete li e, nalaze ovih studija primjenjivati na Europu koja ima specifičnu situaciju. Upravo zato smo koristili metodologiju matrice, odnosno objektivnog pristupa. Kod upravljanja rizikom vidjeli smo da različite države žele smanjiti rizik za poljoprivrednika i željeli smo iz toga izvući pouku koncentrirajući se na konkretna pitanja Dakle, imajući na umu razlike, smatrali smo da ipak je objektivni pristup najkorisniji budući da nam omogućuje stjecanje zanimljivih uvida. što se tiče fiskalne politike, netko od vas rekao je možda se treba više pozornosti e, dati fiskalnoj strani i e, ja ću se s tim složiti, to je bilo izvan obuhvata našeg e, istraživanja, ali je zanimljivo pitanje ne samo za upravljanje rizikom, nego i za ulagačko ponašanje. Bilo bi zanimljivo vidjeti zašto u određenim državama poljoprivrednici ulažu više, a ne manje nego u drugim državama. I mislim da bi to mogao biti dobar poticaj za ulaganja, pa s tim i za inovacije u poljoprivrednom sektoru. E, dakle, e, porezni e, sektor bi mogao znatno pomoći i mislim da treba više pozornosti dati ovakvim pitanjima da bismo bili svjesni toga što se zapravo radi i pojedini konkretni fiskalni aranžmani se razlikuju i imamo i e, implicitno pitanje jednakih uvjeta za sve. I vjerojatno e, je to važno i za vas. Netko je spomenuo Južnu Ameriku, te pitanje zašto se nije više proučilo um, južnoameričke okolnosti. E, imali smo ograničenja i to nije bilo u obuhvatu ove studije, iako se može i vi u većoj mjeri uzeti u obzir. Nekoliko je pitanja došlo o ciljevima e, politike i sigurnosti hrane e, i počeli smo e, od kao ishodište poslužili su nam pitanja ciljeva ZPP-a, ali smo razmotrili i razlike u e, ciljevima poljoprivrednih politika e, u ovim e, državama i oni su doista različiti u svakoj pojedinoj državi. U Australiji, kao što znate, imaju vrlo jake ekonomske ciljeve i samo neki od aspekata zaštite okoliša ulaze u poljoprivrednu politiku. Kanada kombinira e, gospodarske ciljeve i sa ciljevima ruralnog razvoja, e, ali ne baš u toj mjeri kao Evropska unija. E, Japan se ponaša slično kao Evropska unija kombinirajući ciljeve i ono što je posebno važno recimo za Sjedinjene države sigurnost hrane je pogotovo važna, možda važnija nego u bilo kojoj drugoj državi. A Švicarska se koncentrira u svojim ciljevima na zaštitu potrošača. S jedne strane imamo ciljeve poljoprivredne politike u pojedinoj državi i s druge instrumente Europske unije, pa smo to pokušali usporediti. Iako nije sve baš bilo usporedivo, ali e, nismo zapravo e, naišli na veći broj instrumenata i e, sigurnost hrane zapravo ukazuje E, na mali broj e, instrumenata e, koji se koriste u tu svrhu, a nas su zanimali inovativni instrumenti iz kojih bi se dalo nešto naučiti. Na primjer, primjeri koji omogućuju učenje. Yeah, maybe to come back to the food security part in the US. Um,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 Što se tiče različitih e, ciljeva politika u pojedinim državama, e, kanadska poljoprivredna politika e, se koncentrira na jednostavnost i u provedbi mjera recimo da ministarstvo financija nema prevelikog posla da se ne administrira previše a instrumenti E, su razrađeni e, tako da zahtijevaju manju razinu e, birokratskog napora, odnosno administriranja. Zatim, sheme u zajednici i koje se temelje na zajednici, recimo u Japanu, to je nešto što je zanimljivo za analizu, a imamo i drugu schemu, moram je naziv naći. E, a to je uzajamno e, osiguranje za e, uzgajivače riže u Japanu. Budući da je to u interesu zajednice i u Nizozemskoj, na primjer, to se primjenjuje u politici zaštite okoliša, a može se e, primjenjivati i kroz druge politike. Smjena generacija, Japan, e, postoje određeni programi za recimo nove poljoprivrednike. Možda ovo nije uvijek e, u skladu s onim što mi u Europskoj uniji radimo da bi se obnovilo eh, i pogotovo generacijski obnovilo eh, poljoprivrednu zajednicu. Gledam još u bilješkama. Ja ću nešto dodati. Jedno se pitanje odnosilo na to zašto dajemo potporu e, poljoprivrednicima za nešto što su radili pred 20 godina. I ja sam zapravo ekonomist i iz ekonomskog stajališta razumijem pitanje, ali razlozi su recimo u tome da, bi, da smatramo da se javna sredstva trebaju namijeniti javnoj potrošnji, odnosno takvoj vrsti roba, e, a dugo smo slijedili paradigmu e, prihoda e, poljoprivrednika radi povećavanja poljoprivredne proizvodnje. Bili smo uspješni u tome, ali je došlo do promjena. I Možda ne bismo trebali zapeti u toj e, paradigmi e, prihoda, e, nego bi se trebalo okrenuti različitim uslugama i onda davati poticaje za ono što se zapravo radi, jer ako se pruža usluga koja se odnosi na e, javne e, robe, odnosno javna dobra, onda tome treba dati potporu. Naravno, ovisno i o tome e, gdje se usluga obavlja. Na primjer, u Rumunjskoj imate dovoljno poljoprivrednih zemljišta i dovoljno prostora koji su neoštećeni, nisu onečišćeni. Međutim, e, to treba zaštititi. Ali e, se nameće pitanje cijene. Cijene koja bi se odredila za e, isporuku ovakvih usluga i mislim da je vrlo e, važno do kakvog će razvoja doći. Još nešto. E, pitanje se postavilo o tim ulozima e, i gdje se vrše uplate. U Kanadi je to na račune poljoprivrednika i poljoprivrednici da to vrlo pozitivno gledaju. A što se tiče e, administrativnog e, opterećenja u smislu e, upravljanja rizikom, tu Kanada ima više problema jer su plaćanja kasnila radi duge obrade transakcija, tako da je do plaćanja došlo nakon godine ili godine i pol, što nije dobro za poljoprivrednike, a trebalo bi sredstva trošiti onako kako bi sam poljoprivrednik to htio. Jedno pitanje je ostalo bez odgovora, a to su e, aukcije e, sekvestracije ugljika u Australiji e, što se plaća farmerima. E, dakle, to nije dio e, poljoprivredne politike, već klimatske politike i bilo koja E, aktivnost sekvestrakcije ugljika e, se plaća. E, recimo drugčiji usjevi, sadnja stabala i tako dalje. Sve što ima potencijala za sekvestraciju i australske farme su jako velike, to je ekstenzivna poljoprivreda na vrlo sušnim područjima, pa čak i ako recimo sadite e, drveće, to ne znači da ste e, se prestali baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Tko to plaća? Plaćaju li vlasnici e, poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivrednici? To, tu ne možemo donositi prosudbe, mi možemo platiti samo poljoprivrednike. Gospodin Egnju se vratio i sad je pitanje želi li se uključiti. Ne, za sad ne. Ja imam pitanje jer e, toga se nisam bio e, sjetio. E, kako ste odabrali države koje ste analizirali za ovu studiju? Zašto baš ove, a ne neke druge? plaćanja usluga koje pružaju e, poljoprivrednici e, recimo u odnosu na krajolike. Kako se to e, realizira? Ne znam, možete li odgovoriti na to pitanje? Gospodin Štrajer, izvolite. Gospodin Štrajer, izvolite. Konkrete vraag. Hoe behouden wij Imam sasvim konkretno pitanje imamo očuvanje obiteljskih gospodarstava. To je vrlo važno pitanje. Ja sam bila nedavno u Parizu, od velikih multinacionalnih kompanija sam čula koje su e, aktivne u Europi. Oni kažu da su zahtjevi u Europi tako visoki, napuštamo Europu, idemo u druge zemlje, Ameriku, Rusiju, Kinu, što onda ostaje nama? O tome treba razmisliti. Ok, bardzo proszę, jeśli Państwo jesteście w stanie. Izvolite, možete odgovoriti na ova pitanja. Yeah, for, you were asking for the payments for services in rural areas.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 u velikom broju slučajeva će se cijena proizvodnje povisiti pa nećete više biti konkurentni. Poljoprivreda nam daje usluge koje mi smatramo važnima kao društvo, a moramo je onda primjereno i nagraditi. Mi moramo poljoprivrednike nagraditi za ono što čine za društvo. Moramo također misliti i na marginalne e, krajeve, krajeve u nepovoljnim uvjetima. E, kad bismo na jasni način povezali e, cijene i nagrađivanje na taj način, onda bi to bio bolji put po meni. Možemo reći isto da imamo smanjenje proračuna od 11%, a druge zemlje povećavaju proračun. To je politički kontekst na kojem moramo raditi. Možda u sadašnjim smjernicama za dodjeljivanje sredstava te elemente moramo uzeti u obzir. E, Senra ima zadnje pitanje. Hvala lijepa. Nisam dobila odgovor na postavljeno pitanje. Vi kao istraživači trebali ste mi odgovoriti koje su koristi za društvo od poljoprivredne politike koja ne jamči naknadu e, koja bi bila pravedna e, samim poljoprivrednicima za njihov e, rad i zanima me zašto mi na to ne odgovarate jer E, ljudi plaćaju poreze i e, generira se e, novac za ono što se plaća malo, a prodaje dalje po niskim cijenama prerađivačima. Trebamo odgovor. molim vas odgovorite na ovo pitanje. Dozvolite da iskoristimo vaše informacije o tome. Možete li nam o tome nešto reći? Mislim da je to osnovno pitanje. To je dobro pitanje, ali to nije područje naše studije. Mi smo imali e, specifične ciljeve, imamo mjere da to učinimo. To nije bio glavni cilj našeg istraživanja. To moramo reći. Ako želite odgovor na svoje pitanje, morate uspoređivati e, stvarne troškove hrane i e, koji dio tih troškova je plaćen kad kupujemo nešto. To je zanimljivo, ali to je to treba proučiti neka druga studija. Takova bi studija bila vrlo zanimljiva. S jedne strane nam to daje mogućnost da to učinimo vidljivim, a s druge strane metodologija nije tako jaka i čvrsta da možemo napraviti te e, vrste usporedbi. Ona još nije dovoljno konsolidirana. Mislim da smo došli do kraja naše rasprave i svima srdačno zahvaljujem. Zahvaljujem izlagateljima na njihovim informacijama. Dobili smo argumente kojima se možemo služiti kad branimo sredstva za ZPP. Naravno, možemo dovesti stvari u pitanje i kritizirati e, kako e, ZPP uopće funkcionira i koje ciljeve želimo postići. Znači, Znamo da udio ZPP, e, proračuna za ZPP u općem proračunu, da je taj udio smanjen. Imat ćemo manje novca, ali sigurna opskrba hranom je e, svakako od ogromne važnosti. Moramo učiniti nešto i za okoliš. Moramo ako bi sve bilo tako divno, zašto onda poljoprivrednici nemaju više koristi od toga? To je veliko pitanje. Srdečno zahvaljujem. Vidimo se 18. i 19. Evo, nadam se da ćemo se tada vidjeti. E, I 27. veljače također. Da, onda ćemo nastaviti našim radom u ono, onim pitanjima koji su još otvorena u ovom sazivom. Ako nema daljnjih primjedbi od e, kolega i kolegica, onda si dozvoljavam da zaključim sjednicu. E, zahvaljujem na prisustvovanju, zahvaljujem i prevoditeljima. Hvala.